Dear FAM committee meeting. Možemo započeti sa sastankom odbora FAM. First of all, adoption of Moramo prvo usvojiti dnevni red. Ako nema prigovora, onda je dnevni red usvojen. Treća točka dnevnog reda. Odobrenje zapisnika sa sjednica od 3. rujna i 27. rujna. ako nema nikakvih prigovora, onda je i zapisnik usvojen. Četvrta točka dnevnog reda, priopćenja predsjedateljice. Na sastanku 8. studenoga koordinatori su odlučili izraditi usmeno pitanje sa rezolucijom o ulozi žena u sprječavanju radikalizacije i to su dodijelili pučanima i to će se ograničiti na razinu odbora. Peta točka dnevnog reda. Elektroničko glasovanje. I sad nam treba glasački popis. Hmm. I have no voting list from SAP group. No? No. We can keep you... No. Dakle, glasovanje uspostava programa prava i vrijednosti izvjestiteljica je Sirpa Pjetikajnen. Dakle, usvajanje nacrta mišljenja. Počinjemo s glasovanjem. Amandman 45. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 55. Molim. Prvo ste rekli 55, možda 54. Možemo li molim vas ponoviti? Dobro, onda ćemo krenuti ponovno iz početka. Amandman 54. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 55 za, protiv, suzdržani, Odbija se. 56 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 57 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 50, amandman 66 za, protiv, suzdržani, odbija se. 59 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 7 e, i 8 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 72 za, protiv, suzdržani, usvoja se. U redu, provjerit ćemo. Amandman 72, otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Uh, amendment 75. Uh, Amandman 75 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandmani 80 i 83 za, protiv, suzdržani, odbija se. 78 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 79 za, protiv, suzdržani, odbija se. 81 i 82 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 90 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 94 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 95 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 97 i 96 za, protiv, suzdržani, odbija se. 98 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 99 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 100 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 104 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 109 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. 110 i 111 i 112 za, protiv, suzdržani. Provjeram. Moramo provjeriti, dakle otvoram glasovanje. Zatvaram. 112 za. Nažalost, mikrofon je uključen, i čujemo. No, no. If, yes, yeah. Not, it's possible, but yeah. Uh, amendment 112. In... Amendment 112 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 113 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 114 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman ne, dakle kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18 za, protiv, suzdržani, odbija se. 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21 za, protiv, suzdržani, odbija se. 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 23 za, protiv, suzdržani, odbija se. 24 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 28 za, ne, on se ne razmatra. Dakle, kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 38 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 41 za, protiv, suzdržani, odbija se. 42 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 44 za, protiv, suzdržani, Odbija se. 43 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 50 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 51 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvoja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 52 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53 za, protiv, suzdržani, odbija se. I sada nacrt mišljenja u cijelosti s izmjenama i dopunama imenično otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se hvala izvjestiteljici Pjeti Kajnen i svim izvjestiteljima u Sjeni. Sada više nemamo glasovanja na dnevnom redu. Dakle, šesta točka na dnevnom redu, službeno putovanje u Austriju. ako nema prigovora, izvješće se smatra usvojenim. Sedma točka dnevnog reda, trenutačno stanje, trijalozi o ravnoteži između poslovnog i privatnog života. E, želim sada dati riječ, evo malo ćemo pričekati. Mm. Dajem sada riječ Agnješki Kozlovski-Rajević. Ona je izvjestiteljica za mišljenje odbora FAM o trijalogu o ravnoteži između poslovnog i privatnog života. Izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Ako je moguće, ja bih e, govorila poljski, svoj materinji jezik. Evo, molim vas da stavite svoje slušalice. Hvala još jednom što ste mi dali riječ vezanu uz ovu temu, no prije nego što vam dam prikaz situacije vezano uz ovaj predmet, ja bih e, željela e, uložiti prigovor vezano uz znači ponašanje kad smo e, raspravljali, zapravo glasali o izvješću o oporezivanju. Mi smo kao klub EPP pripremili amandmane, a imali smo i određene neprikladne komentare, to je bilo izvan mikrofona, ali mi smo to, ipak kolege su to čule. Ono što je važno je da na kraju ishod e, glasanja ovisi o većini, ali je u svakom slučaju normalno da imamo različite mišljenje i isto tako ono što je važno da imamo priliku izraziti svoje mišljenje. A sada vratimo se na ovu temu ravnoteže između poslovnog i privatnog života i trijaloga mogu reći da bez obzira što su inicijalna stajališta bila vrlo različita, sve se odvilo u dobroj atmosferi, vijeće ima različito stajalište i to dosta različito stajalište od parlamenta. Parlament je želio četiri mjeseca za znači e, roditeljski e, dopust za očeve i majke. A imali smo isto također i 10 dana očinskog dopusta, plaćeno isto tako i 5 dana za skrbnike. To treba biti fleksibilno kako bi se ti to moglo ta razdoblja mogla uzimati do desetog e, rođendana djece. Stajalište vijeća je bilo različito. Oni su željeli ponuditi jedan i pol mjesec plaćenog dopusta i to u skladu sa razinama kako to određuju države članice 10 za očinski dopust a e, bilo je dosta problema što se tiče ovog dopusta za skrbnike. Na kraju su to ipak e, usvojili, ali na kraju se nisu složili niti oko jedne odredbe što se tiče samog e, plaćanja. Nažalost, nakon e, drugih trialoga nismo približili naša stajališta, nego smo ih razdvojili, bez obzira što smo zatražili od vijeća, da ipak preispita svoje stajalište. Oni su imali stajalište korepera, zatražili su od država članica da ponovno iskažu svoje mišljenje. Imali smo znači velika razlikovanja e, i nikakav pomak nije postignut. Jedino ono što smo uspjeli e, postići je vezano uz očinski dopust. E, vijeće se složilo sa dva tjedna, osigurano je i plaćanje, isto tako imamo e, i tu razinu plaćanja, e, isto kao i kad imamo bolovanje. Ali Pa vidimo sada i dalje probleme vezano uz tu vrstu dopusta. Vijeće je povuklo neke svoje e, prethodne kompromise i mi smo od vijeća ponovno zatražili da provjere svoje stajalište. Ne možemo sad ići u pregovaranje i detalje pregovaranja ako se nismo složili oko temeljnih prijedloga roditeljski dopust je u srcu ovog prijedloga i za očeve iz majke, budući da nemamo sporazuma vezano s to. Odlučili smo da vijeće ipak to mora ponovno preispitati. Nemamo sad tu temelja uopće za e, pregovaranje, nije ovu e, odredbu pasareli ili bilo što drugo. Evo, ni je situacija baš optimistička, u slijepoj smo ulici što se tiče pregovora, e, austrijsko predsjedanje se završava, ako ne postignemo sad tu nikakav napredak, onda ćemo vidjeti kako će sljedeće predsjedništvo e, se prihvatiti tog predmeta. Ja bih zapravo željela i zapravo ne znam da li možemo smanjiti svoje zahtjeve kako bismo ipak nešto postigli. U ovom trenutku ništa nismo uspjeli postići. U nekim državama članicama roditeljski dopust se uopće ne plaća, očinski dopust, dopust za očeve uopće ne postoji. Mislim da bi to možda bio način da tu postignemo sporazum, no e, većina u našem klubu su protiv ovakvih velikih e, ustupaka i ne žele se složiti sa prihvaćanjem onoga što vijeće e, e, nudi i žele ponovno sve pregovarati. Hvala gospođa Košlavska Rajević, a sada sljedeća govornica, izvolite. Hvala. Prije nego što uđem u srž teme, željela bih nešto reći e, prošli tjedan vezano izvješće o ovisnim osobama. I kad govorimo o roditeljskom dopustu, ponekad se to prevodi sa riječju odmor, a to je terminološki problematično. Ne bismo sad željeli da španjolski građani e, čitajući ovo izvješće vide riječ vakaciones e, na španjolskom. Radi se o svojevrsnom odmoru, a ovdje tome uopće nije riječ. U tom smislu bismo trebali napraviti napor prevođenju. Ne znam da li je to slučaj i u drugim jezicima. Moramo paziti na izabranu terminologiju u prijevodima, jer u španjolskom ta riječ ima potpuno drugo značenje i moramo u tom smislu to sve uzimati u obzir u pisanim prijevodima, u jezičnim inačicama. A E, nadam se da će isto tako ta poruka biti prenešena službi za prevođenje. A sada nešto o sadržaju ove direktive. To trebamo upisati u kontekst i treba isto tako podsjetiti da ovaj prijedlog direktive je posljedica blokade jedne druge direktive koju tražimo već cijeli niz godina. Radi se o zdravlju žena na tržištu rada i isto tako o porodiljnom dopustu. Već više godina željeli smo pronaći rješenje koje bi omogućilo postizanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života. U tom trenutku taj prijedlog je povučen jer je postojala blokada i trebali smo to objasniti građanima. U Europi je teško shvatiti da e, imamo ključ rješenja tog pre, e, problema ravnoteže između poslovnog i privatnog života, ali ne napredujemo na tom području. E, sada. Govorimo o tom socijalnom temelju, mi smo i u socijalnom stupu zatražili smo zakonodavne prijedloge i jedini zakonodavni prijedlog koji je predložen je ovaj koji je pred nama. To nam pokazuje da ne postoji angažman što se tiče socijalnog stupa. Ono što ovaj parlament ne može napraviti je odustati od temeljnih načela koji su upisani u direktivu u tom smislu ovu direktivu trebamo provesti. Razumjela sam što je govorila kolegica i EPP-a da su pregovori u okviru vijeća bili vrlo teški, no ako ovaj parlament odustane od određenih političkih pitanja oko kojih smo se ipak na kraju između sebe složili, onda mislim da time nećemo učiniti nikome uslugu, ni samima sebi, ni da nećemo započeti pregovore na pozitivnom temelju. Moramo biti čvrsti i moramo e, jasno naznačiti svoje stajalište. Možda ako paralelno možemo uvjeriti nacionalne vlade da izmjene svoja stajališta u vijeću, da to bi bilo vrlo važno. No, inzistiram e, da parlament, odbor, ovaj odbor i isto zastupnici koji imaju tu veliku zadaću i odgovornost pregovora moraju imati čvrsto stajalište koje će e, odražavati političku želju svih naš. Hvala. Gospođa mm, Bjork, izvolite. Da, željela bih e, isto tako podržati ono e, što je već rečeno. Ovo je sramotna ponuda od vijeća, jedan i pol mjesec e, roditeljskog dopusa. To nije prihvatljivo i ja bih željela da izvjestiteljica bude zbilja čvrsta i da ne prihvati ovu sramotnu ponudu. Hvala. Gospođa Zaborska, izvolite. Hvala. Željela bih podržati kolegicu Agnješku kad je Eh, rekla da zahtjevi Europskog parlamenta trebaju biti razumi. Kolega Garcia Perez i drugi su govorili o direktivi o zaštiti eh, zdravlja žena, oni žene koje su rodile i koje doje djecu. Mi smo tu imali neke zahtjeve, ali možda su ti naši zahtjevi malo preambiciozni. Mi dolazimo do kraja našeg saziva i nećemo dovršiti posao. Jako je važno da postignemo ipak sporazum sa e, vijećem jer će to ipak biti bolje nego sadašnja situacija. Možda će ono što postignemo biti manje, ali moramo to možda prihvatiti jer inače će situacija biti neprihvatljiva. A s druge strane imat ćemo izbore i onda se bojim da e, postizanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života će biti još teže postići. Željela bih reći kolegici Garci Perez, ne znam da li je to moguće ili ne, da također zagovaram izmjenu e, na naziva ovog dopusta. Cijeli niz zakona govore o dopustu, e, porodiljnom dopustu, no ljudi se s tim ne slaže. Može li mi možda naći neki bolji pojam, boru, riječ, kako bismo e, pokazali da se te e, e, žene brinu i te osobe zapravo brinu za djecu. To ne radi se ovdje o nikakvom dopustu, odmoru, nego oni s, jedan dio svog života posvećuju svoje obitelji i ženama. Željela bih zatražiti od kolegice Agnješke da pronađe drugi pojam, drugu e, riječ. To bi bilo jako pozitivno, to bi bio korak napred, budući da ljudi moraju cijeniti ono što e, očevi, majke, muškarci i žene e, rade u odnosu na posao koji obavljaju. Gospođo Zaborska. u ime gospođe Arene koja pregovara u okviru odbora EMPL i koja sudjeluje u e, pregovorima u trijalozima. Željela bih reći sljedeće, ona ne može e, sudjelovati u našem sastanku i ispričava se na tome. Dakle, budući da ne može sudjelovati na sastanku, ona me je informirala o tome kako se odvijaju pregovori i ja bih željela prenijeti njegovo stalište koje osobno podržavam. U trenutku zadnjeg triloga koji se održao 19. studenog vijeće je predstavilo svoj zadnji mandat, ali to nije dovoljno. To, taj mandat ne može biti procijenjen kao postizanje napretka. Mi, Europski parlament, smo pokazali vijeću da naknadni pregovori i nastavak pregovora neće biti moguć ako vijeće inzistira na svojem stajalištu. Marija Arena kao pregovarateljica i ja e, bismo željeli zatražiti od naših zastupnika koji rade u okviru odbora, ne samo ovog odbora nego i u drugim odborima, da izvrše određeni pritisak e, na razini država članica. U istinu, mi smo učinili ustupke, ali nismo ništa dobili u zamjenu, nismo ništa dobili što može biti zadovoljavajuće. Kao što nas je Marija Arena informirala, naš parlament je odlučio da prekine pregovore u okviru trijaloga. Pred nama je možda još malo vremena za pregovore prije trijaloga koji će se odviti 3.12. održati 3.12. U tom smislu bih željela da izvršite pritisak na vaše vlade kako bismo postigli opipljive rezultate koje ćemo onda moći isto tako i pokazati svojim građanima. Radi se o važnoj, važnom prijedlogu a radi se o socijalnoj Europi. Dakle, želim vas e, podržati u vašem radu i zaželjeti vam uspjeh Agnješka u okviru rada u trijalogu. Nadam se da ćete ipak postići opipljive rezultate. Ovim smo završili ovo naše pitanje. Sad prelazimo na točku 8. Uspostava instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju. Izvjestiteljica za to pitanje je gospođa Eleonora Forenza, no izgleda da ona nije ovdje. Onda predlažem da krenemo na E, sljedeću točku dnevnog reda. Krećemo na devetu točku dnevnog reda, razvješnica za 2017. godinu opći proračun eu Europska komisija, izvjestiteljica je Malin Bjork. Sad imamo razmatranje nacrta mišljenja i sada dajem riječ izvjestiteljici za mišljenje gospođi Malin Bjork. Hvala. U istinu, gospođa Forenca malo kasni. Možda bi se mogli pozabaviti sa obje točke dnevnog reda koje me se tiču prije toga. Da, ovdje smo imali, znači, ovu razvenišću vezano uz komisiju i agencije. Ja sam osmislila e, kratko mišljenje. u okviru tog mišljenja naš odbor bi želio osigurati da smo e, postigli vrlo dobre rezultate što se tiče e, upisivanja ovog e, pitanja rodne jednakosti u sve politike Europske unije. Ja sam spomenula program DAFNE, isto tako spolna i reproduktivna prava. Evo, to mišljenje je kratko i mislim da kad eh, E, analiziramo ovu razrišnicu, onda moramo isto tako analizirati troškove, posebno što se tiče posebnih ulaganja, no isto tako i gender mainstreaminga. A sad e, prelazim, ako mi dopustite, na desetu točku dnevnog reda razrešnicu za 2017. godinu Europski institut za jednakost spolova. U tom smislu nemam nikakvih posebnih komentara. E, institut se je bio u skladu sa svojim zadaćama. Ono je što je važno da e, taj institut postoji, da ga možemo koristiti u svom radu. oni su ozmislili vrlo važano izvješće vezano uz trgovinu ljudima i ovu e, ovaj rodni aspekt. Imali smo također i to pitanje e, spolnog zlostavljanja o tome je iz, bilo izvješteno u medijima, dobili smo kratko izvješće u to, o tome. Dakle, preporučam da se znači, odobri razbišnica za Europski institut za jednakost spolova. Hvala. Thank you, thank you, uh, Miss Bjork. Hvala. Uh, Zahvaljujemo, gospođi Bjork. Hvala. Ja sam htjela zahvaliti kolegici Bjork eh, na izvrsno obavljenom poslu i kao izvjestiteljica o Sjeni Pučana slažem se sa izvjestiteljicom u tome da prava žena i ravnopravnost sporova treba uključiti u proračunske linije i e, tako to je i predviđeno ugovorom o funkcioniranju Europske unije i e, podržavam zahtjev za posebnom linijom proračuna za prava, jednakost e, i građanstvo za razdoblje 2014-2020 i podržavam proračunsku liniju koja je namijenjena konkretnom cilju uspostave programa DAFNE kako bi se pokazalo da se Europska unija zalaže za suzbijanje nasilja nad ženama. U našem odboru od uvijek se bavimo ovim e, pitanjem, e, tako da je najvažnija poruka koju možemo poslati našim e, građanima o ovako možda nerazumljivom predmetu kao što je proračun, upravo promicanje ovakvih programa koji dopiru izravno do građana. To je jedan od naših glavnih ciljeva. Kao i uvijek spremna sam za konstruktivnu raspravu, a i također za preuzimanje amandmana koji će poboljšati naše izvješće i predvidjeti što veće izdvajanje resursa, a ne rezanje ovih programa. Kada je riječ o razrješnici, dopustite mi da kažem kolegici Bjork sljedeće. I ovdje i u ovom e, slučaju riječ je o uravnoteženom pristupu, ne ideološki obojenim e, i oni koji me poznaju znaju da ja ne želim e, uvršavati stranačka stajališta u ovako osjetljiva pitanja, a u Europi koja se sprema za sljedeće razdoblje 2019. i 2020. moramo možda ostaviti po strani naše ideologije i naše partikularne interese i nastojati raditi za opće dobro. Tu govorimo također i o našem radu, zato jer je ovdje riječ e, o važnom institutu za e, sve nas zastupnike, od kojeg dobivamo uvijek e, vrlo precizne informacije koji izvrsno radi na teritoriju. Također je i Računovodstveni sud, eh, revizorski sud Europske unije pohvalio EGE eh, na izvrsnom eh, upravljanju financijskim sredstvima i time također želim izraziti svoju podršku. Hvala. Thank you, thank you very much, Ms. Matera. Hvala lijepa, gospođa Matera. Gospođa Pičerno. Hvala i ja zahvaljujem izvjestiteljici gospođi Bjork na obavljenom poslu i na predlozima koji su sadržani u njezinom mišljenju i s kojima se naravno slažem. Međutim, kada je riječ o provedbi proračuna i ravnopravnosti spolova, moram reći da s time nismo u potpunosti zadovoljni, naročito zbog toga što nema posebnih izdvajanja u okviru ovog programa za ciljeve i to uključuje također i ex post analizu koja je time složenija. Europski parlament već se godinama zalaže za posebnu proračunsku liniju za ciljeve programa DAFNE. Dakle, zato nam treba e, pojašnjenje i u sustavu obračunavanja i u postizanju ciljeva. Dakle, provedivost programa DAFNE nije samo načelo, nego se tiče i praktičnih ciljeva, a to je eksposta analiza o učinkovitosti i korištenja ovih sredstava. Dakle, mislim da je važno u svim poglavljima proračuna, i o tome smo već razgovarali, imati međusektorski e, pristup e, ravnopravnosti spolova, dakle ona mora biti prisutna u svim poglavljima proračuna i to treba naknadno pratiti zahvaljujući prikupljanju dezagregiranih podataka, dakle po spolu. Ja se želim također usvrnuti i na sljedeću točku na dnevnom redu i uzimam riječ e, u ime izvjestiteljice u sjeni iz socijalista i demokrata koja se ispričava zbog današnjeg nedolaska. Dakle, ja ću prenijeti njezino mišljenje. Dakle, Gabriela Zoana zahvaljuje izvjestiteljici na uloženom naporu u radu na ovom predmetu i slaže se sa nacrtom mišljenja i želi istaknuti važnost Europskog instituta za jednakost spolova kao agencije i e, cijeni rad izvjestiteljice i e, potporu institutu u odboru FAM. Također e, zahvaljuje izvjestiteljici na doprinosu na radu na trgovanju ljudima i ženama naročito i na predmetu razlike u plaćama i nadamo se dakle da će se ova pitanja ažurirati svake godine od 2019. godine. Želimo zahvaliti i e, agencijama za pravosuđe i unutarnje poslove koje osiguravaju također da se to pitanje spolova i dobro uredi i u okviru azila i migracija. Za socijaliste bitno je da EG e, usko surađuje sa drugim odborima Europskog parlamenta kako bi što bolje postigao integraciju rodne dimenzije u sve politike i mi smatramo da bi EG trebao imati zadaću pratiti provedbu Istanbulske konvencije zahvaljujući e, njegovom e, e, iskustvu na europskoj razini i u rodnim politikama. No svjesni su također i stalne mogućnosti rezova i činjenice da EG stalno nedostaju i kadrovi i financijska sredstva zbog čega ova agencija nije u mogućnosti obavljati svoju ključnu ulogu po pitanju poštivanja ravnopravnosti spolova. Dakle, to je za nas neprihvatljivo, tako da Ovdje želimo e, zatražiti dodatna financijska sredstva za institut za jednakost spolova kako bi se povećao također broj zaposlenika EGA i e, povećala učinkovitost njegovog poslovanja, a to će nam omogućiti da se pruži ključna podrška glavnim dionicima i e, provede provedu programi EGA. E, gospođa Zvana, naravno, zahvaljuje sa, nasima e, na amandmanima koji su u međuvremenu naloženi i spremna je dalje konstruktivno surađivati sa izvjestiteljicom i izvjestiteljima u Sjerni. Hvala, gospođo Pišerno i e, hvala i ostalima. Dakle, mislim da će ovo biti doista izvršno izvješće i e, što se tiče proračuna i Instituta za jednakost spolova, naravno kada je riječ o razvješnicama, ja sam e, optimist po prirodi i feministica sam, tako da mislim da ćemo uspjeti ostvariti jednakost spolova. Trebaju nam e, proračun i financijska sredstva i u proračunu se mora povesti računa o našim zahtjevima. Znamo da su važne razne politike poput trgovinske politike, ali bitni su i naši zahtjevi po pitanju proračuna. Dakle, eh, hvala vam eh, na tome što ste me saslušali i hvala na prijedlozima. Hvala gospođo Bjork. Rok za podnošenje amandmana je 30. studenoga za oba izvješća i za opći proračun Europske unije i za Europski institut za jednakost spolova. Hvala vam. I sada moramo pričekati gospođu Forenzu. Miss da, kolege mi kažu da će kolegica pristići u 10.30, uh, dakle ispričavam se zbog toga i prepuštam predsjednici da odluči kako će dalje postupiti. Uh, Dobro, onda ćemo imati stanku od 10 uh, minuta do 10.30 kako bismo mogli pričekati gospođu Forenzu. Hvala. Uh, meeting. Nastavljamo sa sastankom i osmom točkom dnevnog reda. A to je uspostava instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju. Izvjestiteljica za mišljenje je gospođa Forenza. Imamo razmatranje amandmana i dajem sada riječ izvjestiteljici za mišljenje. Izvolite. Hvala. Hvala i na tome što ste odgodili razmatranje ove točke dnevnog reda. E, hvala predsjednici i izvjestiteljima u Sjeni na njihovom doprinosu radu na ovom mišljenju. Kao što svi znate, raditi na nacrtu uredbe je uvijek vrlo osjetljivo i nadam se da smo svojim amandmanima i ja i izvjestitelji u Sjeni uspjeli dati značajan pečat našem radu. Zapravo komisija na početku nije pokazivala veliko zanimanje za ravnotežu spolova i pitanje e, spolova, no e, mislim da je tekst uvelike poboljšan nakon glasovanja na odboru. Iako je e, odbor FEM odbor sa posebnom nadležnošću za ova pitanja, ipak e, mislim da postoje neki elementi u vezi s kojima moramo poslati određenu poruku, e, poruku i to je naročito pitanje imigracije. Dakle, ovom uredbom e, se obvezujemo na suradnju sa trećim zemljama na temelju načela Europske unije i e, također imamo članke koji su posebno posvećeni pitanju migracija. Dakle, ovdje u ovom domu možemo se složiti da su temeljna načela Europske unije ljudska prava, tako da treba učiniti napor u ovom smislu kako bi i odbor FAM poslao jasnu poruku. Hvala. Hvala, gospođo Forenza. Gospođa Konefold. Pa govorimo o ime Claire Moody koja je izvjestiteljica u sjeni SID-a i koja je na glasovanju na odboru za proračun, tako da se ispričava što nije u mogućnosti doći. Dakle, kako je izvjestiteljica u sjeni za ovo mišljenje, gospođa Moody pozdravlja zalaganje izvjestiteljice za uspostave ravnopravnosti spolova i e, na e, potpori zajednici LGBTI koja je očita u cijelom mišljenju. E, žali zbog napada na aktiviste za ženska prava koja se bave seksualnim i reproduktivnim pravima. Također se ovo mišljenje s pravom usredotočuje na sveobuhvatne elemente za ostvarenje cilja broj 5 i također za jačanje civilnog društva, što znači također i društava za zaštitu ženskih prava. Naša izvjestiteljica u Sijeni želi ujačati poruku izvjestiteljice time što će uložiti dodatne amandmane o gender mainstreamingu i o ulozi žena kao mirotvoraca i također o suzbijanju negativnog učinka klimatskih promjena i degradacije na e, zaštitu žena. Također se želi staviti naglasak na stvaranje kvalitetnih e, radnih mjesta za najranjivije skupine društva i također na, na potporu malim i srednjim poduzećima i e, zadrugama koje osnivaju žene. Također kolegica zahvaljuje gospođi Forenci na izradi ovog mišljenja i raduje se dovršetku rada na ovom predmetu. Hvala. Hvala lijepa. A sada dajem riječ komisiji. Good morning, Dobar dan, ja sam Rijeka Vašaš i ovdje sam u ime glavne uprave DEVKO. Želim vam zahvaliti na vrlo konstruktivnim amandmanima koje je ovaj odbor uložio. Samo bismo se osvrnuli na neke elemente. Zalažete se za stavljanje snažnijeg naglaska na gender mainstreaming i to je već e, sastavni dio ovog e, prijedloga o instrumentu Također se usredotočujemo na europski konsenzus kojim se Europska unija već obvezala na promicanje mm. ravnopravnosti spolova, što uključuje i e, prava e, seksualnog i reproduktivnog zdravlja. I to je jedno pitanje kojim se često bave zemlje članice, a komisija dopunje njihove aktivnosti pomoću zajedničkih programa e, kako bi se riješila ta pitanja i to u duhu međusobne suradnje. Dakle, mi doista razumijemo pitanje koje je na dnevnom redu i naravno pozdravljamo i buduće rasprave sa e, također i drugim odborima u ovom parlamentu. Hvala vam. Hvala. I sada ponovno dajem riječ gospođi Forenci koja je, podsjećam, izvjestiteljica za mišljenje. Hvala na komentarima kolega. I još jednom hvala izvjestiteljicama u Sjeni. Ja bih samo dodala da je gender mainstreaming i razvojni cilj broj pet Danas su oni elementi koji se ravnamo u našem radu. Kada je riječ o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, ovo mišljenje ne smije biti podređeno onome što nedostaje u mišljenjima drugih odbora i u izvješću nadležnog odbora, odnosno ovaj odbor mora izričito spomenuti seksualno i reproduktivno zdravlje i slobodu izbora u vezi sa reproduktivnim pravima, jer je to ključno temeljno ljudsko pravo i mislim da je dužnost ovog odbora koji se dakle bavi jednakošću spolova ne razlikovati između ilegalnih i legalnih migranata, nego nastojati osigurati zaštitu temeljnih prava svima. u glasovanju na ovom odboru nadam se da ćemo nastaviti raditi u tom duhu i u tom pravcu. Hvala. Hvala. Gospođo Porenca. Dakle, glasovanje na odboru održat će se 27. studenog. Evo, imat ćemo kratku stanku. Započet ćemo u 11 sati ili nešto ranije sa saslušanjem. Hoćemo li započeti sada ili u 11? U redu, započet ćemo u 11 sa saslušanjem o djeci koja su žrtve listi doci rodno uvjetovanog nasilja unutar obitelji. Uh, we will start our uh, Započet ćemo s našim saslušanjem. To je točka 11. Djeca, žrtve ili svjedoci nasilja koje se temelji na spolu unutar obitelji. I kao prvo bih željela pozdraviti skupinu naših posjetitelja iz Španjolske koji su rodbina e, žrtava nasilja u obitelji. Obiteljsko nasilje je kršenje prava djece bilo da su one žrtve ili svjedoci e, takvog obiteljskog nasilja. Obiteljsko nasilje ima vrlo štetan učinak na razvoj djece izloženost nasilju koji se temelji na rodu i spolu e, djeci oduzima njihovo pravo da imaju sigurno okruženje. Obiteljsko nasilje protiv djece može se manifestirati na različite načine i biti u obliku seksualnog nasilja i fizičkog, psihološkog nasilja. Odbor FEM kroz e, ovo saslušanje će raspravljati i razgovarati sa četiri stručnjaka e, i razgovarat ćemo o problemu djece koja su upravo žrtve takvog nasilja ili su sami e, svjedoci ili koji su izgubili svoju majku uslijed toga što ju je ubio njihov otac. Sada ćemo započeti i željela bih dati e, riječ gospođi Marisi Soleto Avila koja je e, ravnateljica zaklade Women Foundation. Hvala lijepa. Kao prvo, dobar dan svima. Htjela bih vam se svima zahvaliti ovdje odboru u parlamentu što ste nas pozvali, što ste mene pozvali. Ja radim za zakladu Women's Foundation, dakle zaklada žena i bavimo se upravo pitanjem obiteljskog nasilja i posljedica obiteljskog nasilja po žene i djecu. Mi znamo, možda i vi znate, da Španjolski ima vrlo jasno zakonodavstvo kada govorimo o nasilju koje se temelji na rodu i spolu Mm, nasilje protiv žena i to imamo od 2005. I kroz ovo smo imali jako dobro zbog statistika koje smo prikupili tijekom godina upoznati tu situaciju koje su posljedice e, takvog nasilja. Dakle, evo, gotovo 14 godina je prošlo i mi si tu postavljamo čitav niz pitanja kako možemo poboljšati taj zakonodavni akt i kako možemo postati još aktivniji u tom smislu. Zaključci do kojih smo došli u pogledu mladih ljudi, djece, su sljedeći. Podaci su nam pružili dosta informacija u pogledu posljedica i prvo što trebamo reći je da naše e, zakonodavni akt iz 2004. je imao sadržavao određene probleme, nedostatke, jer nije dobro pokrivao djecu, dakle dječake i djevojčice. I jasno je da je puno toga trebalo napraviti kako bi se zaštitilo djecu od obiteljskog nasilja bilo da se radi o ocu ili o majci. Djeca kao svjedoci obiteljskog nasilja, to je još dodatni problem. 70% žena koje su ubili njihovi muževi su majke. Dakle, često su djeca i nazočna u trenutku ubojstva i vrlo često su oni direktno bili žrtve nasilja i naravno svjedočili su strašnim činovima. Dakle, od 2015. sa Istanbulskom konvencijom Španjolska priznaje djecu kao svjedoke e, čina nasilja kao indirektne žrtve obiteljskog nasilja. U skladu sa studijama koje su provedene došli smo do zaključka da ako živite u takvom okruženju, da to naravno utječe na vaš emocionalni, psihološki razvoj djece, dakle, da tu dolazi do velike štete u pogledu razvoja, jednostavno je blokiran razvoj te djece i što se tiče zakonodavstva, uistinu treba odgovoriti na tu posebnu situaciju. Moraju se staviti određeni mehanizmi mogućeg predviđanja. Kada govorimo o španjolskim podacima koje imamo, otprilike tisuće žena je ubijeno od 2013. Dakle, što se tiče djece koje su ubijene pod sličnim okolnostima, dakle od 2013. do odnosno do 2013. 27 djece oprostite, od 2013. je 27 djece ubijeno. a više od 200 od njih su postali siročad zbog ubojstva unutar obitelji. Dakle, to su brojke koje trebamo uzeti u obzir. Kada e, vidimo što je sud činio i koji je odgovor suda na takve slučajeve, ono što vidimo je da u većini slučajeva prava u pogledu skrbništva, u pogledu posjeta, e, nisu oduzeta stranci koje je počinila nasilje. Dakle, očevi koji su ubojice, koji e, su e, izloženi kaznenom progonu zbog teškog kaznenog dijela, imaju pravo posjećivati svoju djecu. Dakle, to je nešto o čemu isto tako razgovaramo. i ne zaboravimo da e, su te procedure i postupci u pogledu posjete vrlo komplicirane. Smo imali jednu situaciju gdje su gdje je rodbina e, ubijene majke trebala to dijete voditi ocu koji je ubilo tu majku. Rečeno nam je da četrde, otprilike 40 mladih ljudi je završilo u popravnim centrima ili institucijama. Dakle, 40 mladih ljudi je odvedeno u te institucije, a znači u zatvore koje bi, da bi posjetili svoje očeve e, koji su bili u zatvoru e, zbog teškog kaznenog djela. Dakle, zbog ubojstva ili teškog nasilja nad njihovim majkama. Dakle, to pitanje posjećivanja, da, dakle, e, da vi trebate odvesti e, ubojici vaše kćeri, unuka ili unuku, dakle, da posjetim. To su vrlo teške stvari. Što se tiče neke vrste ispravljanja štete koje je nastala, budemo svjesni toga da djeca su se strašno napatila samo time što su iskusili ili svjedočili nasilju. Feministički pokret se bavio tim pitanjem, ali ne samo oni, čitav niz nevladenih organizacija se bavi ozbiljnim socijalnim pitanjima. I dakle upozorili su na to i zakonodavca i mm, službene institucije na dakle obiteljsko nasilje je naravno nešto što trebamo i povezati sa samim pravom o brigi djeteta. Je takve osobe koje su počinile nasilje ne bi smjeli više imati pravo brinuti se o djetetu. I tu dakle nastaju vrlo ozbiljni problemi kod e, e nadležnih tijela u Španjolskoj jer osuđeni počinitelji su često protiv toga da e, država pruža psihološku pomoć njihovoj djeci i isto tako iskorištavaju svoje pravo, dakle u pogledu skrbništa na djecom, mogu spriječiti takvu pomoć. E, trenutno izmjenjujemo i dopunjujemo zakon kako bismo to promijenili, međutim postoji jedna vrlo velika prepreka. I tu bih se željela direktno vratiti s jednom molbom na parlament i općenito na institucije Europske unije to je povezano sa e, tumačenjem obiteljskog prava, polazeći dakle od međunarodnog prava. Kada govorimo o nasilju protiv žena, postoji dakle Istanbulska konvencija i tu se uzimaju u obzir europski ciljevi i države su odgovorne za to da se spriječi taj rizik kontakta sa počiniteljem. Postoje druge konvencije i isto tako sporazum iz eh, Haga koje se primjenjuju ako i nisu ratificirane. Dakle, tu se radi o elementima E, koje sudovi tumače i tu se radi o odnosu između očeva i djece pod različitim okolnostima. I to dovodi do toga da e, španjolsko pravosuđe, a pretpostavljam i u drugim zemljama, utvrđuje e, da se preporučuje odnos između djeteta i oca čak ako je otac počinio težak zločin. Ja bih tu zamolila Europski parlament koji tu nema naravno nikakve direktne kompetencije u pogledu država članica, ali želimo da se državama članicama preporuči ne samo da usklade zakonodavstvo u ovom području, već da se donesu i preporuke u području obiteljskog prava moramo utvrditi da e, ako počinite kazneno djelo prema e, supruzi, da to dovodi isto do određenih posljedica u pogledu brige o djetetu. Dakle, trebalo bi unijeti izmjene u zakonodavstvo. Dakle, nasilje koje se temelji na spolu bi trebalo ovdje ponovno definirati to bi trebalo doći do izražaja i obitelji koje su pogođene takvim tragedijama e, bi trebalo dakle, zaštititi i uzeti u obzir posebnu poziciju takve djece i dobro je da govorimo u Europskom parlamentu o tome, međutim nije to po prvi put. Postoji jedna skupina koja se direktno bavi žrtvama, dakle ako je došlo do E, ubojstva i to e, temelju spola. Mi smo bili prije nekoliko mjeseci ovdje i pokušali smo provesti jednu studiju na e, europskoj razini. I mislim da sad na taj način prikupljamo sve više informacija u pogledu posljedica takvog nasilja ali ono što se događa s djecom preminule osobe, to ignoriramo. Uopće se ne bavimo tim poteškoćama s kojima su ta djeca suočena nakon takvog jednog e, kaznenog dijela. I imamo jedan fond i stipendije za takve obitelji. Međutim, tu imamo čitav niz birokratskih administrativnih problema s kojima smo suočeni pri brizi o takvoj djeci pogotovo kada govorimo opet o očevima. To je pitanje e, s kojim se sve više suočavamo i bavimo i u istinu moramo tu imati snažnju zaštitu djece i to kroz zakon. Recimo tu se tražilo da nasilje temeljem e, spola treba biti jedan vrlo važan faktor kada govorimo o zaštiti djece. Mislimo da ako je počinitelj osuđen e, da ne bi smio više imati brigu o djetetu, trebamo biti svjesni svih tih poteškoća s kojima su ta djeca suočena. A i oni svi koji se kasnije brinu o takvoj djeci. Moramo to malo pomnije prostudirati. I tu bih još jedan puta željela iskazati svoju molbu. Možda bi Europski parlament mogao prikupiti bolja saznanja i proširiti to onda diljem EU unije kako bi se države članice intenzivnije time pozabavile. Možda bi Europski parlament mogao provesti jednu vlastitu studiju. Evo toliko s moje strane i rado ću kasnije odgovoriti na vaša pitanja. Hvala lijepa. Hvala lijepa. A da, sada dajem riječ gospođi Kaurisi Samut Šeri, eh, koja radi na sveučilištu eh, u Malti na odjelu za obiteljske studije. Hvala, hvala na ovom pozivu. Zadovoljstvo mi je što se mogu ovdje obratiti ovom odboru u Europskom parlamentu i željela bih reći da E, ponekad svi e, shvatimo kroz što prolaze djeca Imamo isto tako i riječi ovdje na početku e, žena koje su odrasle u obiteljskom nasilju kao djeca, a isto tako ja sam E, znači dio akademske javnosti, ja sam isto tako i aktivist i tijekom deset godina sam na području obiteljskog nasilja radila tijekom znači tih deset godina. Imam e, jednu prezentaciju i e, imam ovdje e, znači citiranje e, Anite ona sada ima 35 godina i ona kaže ovo, kome se obratiti? Nije lagano govoriti, e, mi svi smo i terorizirani i u strahu, čak i isto tako e, djecu se ne, su, ne sluša i osjećate isto tako da samo postojete, ali ne da i živete. Imam isto tako i ono što je rekla Jessica, ona ima 43 godine, ona je bila i žrtva i mm, svjedok e, obiteljskog nasilja. Njezin otac je e, ubio i njezinu majku. Da, on je e, radio u znači na području e, e, znači hotelijerskog poslovanja. On je dolazio e, na večer jako kasno, bio je pijan i želio je isto tako spolne odnose s majkom. Ponekad je isto tako sam bila izložena svjedocima nasilja nad majkom. On je nju udarao sa različitim predmetima, a ponekad čak se nije usudila izaći e, i išla je isto tako u kupaonicu sa mnom i to pokazuje koliko je se bojala e, oca. Mogu reći da su e, djeca zbilja uključena u potpunosti u to nasilje. Oni nisu samo promatrači, nego dnevno su suočeni s takvim nasiljem. I kao što su neki sudionici rekli, trebamo razumjeti to taj obiteljski kontekst, to nasilje se ne događa svaki dan, nekad e, postoje dobri dani, a ponekad djeca kažu, citiram, otac tuče i majku ili i mene a ponekad isto tako se od djece očekuje da e, zauzmu određenu stranu ta situacija je u svakom slučaju vrlo e, složena znamo da u SAD-u Znači, imamo 15 milijuna djece koji su izloženi e, nasilju među partnerima, a 7 milijuna njih su izloženi isto tako ekstremnim e, vidovima nasilja. A što se tiče Agencije za temeljna prava, znamo da 23% žena su iz, već e, imale iskustva fizičkog, seksualnog i psihološkog nasilja prije 15 godina. 73 žena na europskoj razini su isto tako bili E, svjedoci e, nasilnih incidenata. No nemamo što se tiče e, samih brojki točno stanje prevalencije o djeci koja su uključena u nasilje. u njihovim familijama i to na europskoj razini. Ono što je izuzetno važno da postoje te brojke i kolegica, prethodna govornica je e, to spomenula. Govorim isto tako i o složenosti. Znamo da iz iskustva postoji isto tako i e, E, pojavnost, supojavnost domaćeg nasilja u obitelji sa drugim, drugim e, oblicima e, zlo, djece, nasilja nad djecama i isto tako znamo da postoji znači veliki raspon između 20 i 70% djece koji su bili svjedoci i nakon toga su bili isto tako i žrtve nasilja. A Anita ponovo govori o tome da, da je ona bila e, izložena velikom strahu i znala je apsolutno da e, je e, u trenutku kad će ju otac početi tući da će se toga sjećati za cijeli život. On je jednom toliko istukao sa gubenom sjevi me je istukao. Znači, on je došla doma i onda ju je e, otac pretukao zbog jednog pitanja novca. Znamo da cijeli niz studija pokazuje da e, svjedočenje o doma, obiteljskom nasilju je povezano sa cijelom nizom problema, psihološkim, emocionalnim e, problemima ponašanja, socijalnog uključenja, imamo isto tako izloženost depresiji, anksioznosti i tako povećanju simptomatologije, posebno što se tiče PTSP-a. Tu govorimo prije svega o flashbackovima, povratkom na ono što su djeca proživjela i to uključuje također i agresiju, hiperaktivnost, e, probleme sa pažnjom, impulzivnost, e, prevare i bullying. E, isto tako imaju i određene, kad imamo dijagnoze, na primjer AHDA, onda si možemo postaviti pitanje da li ta djeca su također svjedoci nasilja u obiteljima. Profesionalci moraju biti svjesni toga i to dobro provjeriti. Što longitudinalne studije pokazuju? pokazuju, iako e, su određena djeca rezilijentna, otporna, ni, e, sva djeca koja prolaze ta iskustva, nemaju posljedice, ipak znamo da postoji takozvani e, učinak spavača. U kod nekih, neke djece E, pokazuje se da se tijekom vremena e, posljedice takvog e, izloženosti obiteljskom nasilju zapravo tijekom vremena se povećavaju. Znamo da znači imamo i u situaciju triangulacije i isto tako identifikacije e, sa jednom ili drugom stranom da su to izazovi. To se u svakom slučaju ne završava u trenutku kad djeca odlaze iz kuće. Imamo isto tako problema sa ostvarenjem emocionalnih odnosa, izloženi su traumama i tako dalje. Sve to moramo dobro analizirati. Ideja E, s kojom se često suočavamo je da e, osobe koje su bile izložene obiteljskom nasilju će nakon toga i kao odrasli postati nasilnici. Postoji znači to kao faktor rizika, ali nemamo znači veliku e, uvjetovanost s jedne strane toga da smo bili svjedoci obiteljskog nasilja, s druge strane toga da e, te osobe isto postanu e, počinitelji nasilja. Imamo probleme također i ranog odlaska iz škole, probleme sa e, ponašanjem i isto tako nakon toga imamo probleme delikvencije, uživanje droga i tako dalje tu se moramo u svakom slučaju usredotočiti na te probleme. E, to nam daje indikacije o tome gdje moramo raditi, koji su to zaštitnički e, faktori. Znači, s jedne strane dobra, dobar odnos sa roditeljem e, koji nije e, onaj koji počini, počinjava nasilje, isto tako uključenje roditelja, pozitivno školsko okružje, te isto tako e, prihvaćanje od onih drugih ono što je važno da trebamo zbilja u, e, uložiti u prevenciju nasilja među partnerima tijekom školovanja. Imamo isto tako i sedam strategija koje se e, osnivaju na dokazima i to je e, pokazalo se da je to jako važno za prevenciju nasilja među partnerima. Znači moramo in, investirati, ulagati u ranu intervenciju, znači prvo pronalaženje pravog problema, E, stvoriti okvir za tu ranu identifikaciju, te također to moramo i dostaviti nadležnim e, e, službama. Moramo također raditi sa muškarcima koji su počinitelji, sa očevima te također u konsolidaciju službi za djecu i za e, roditelje. U tom smislu moramo e, e, sve učiniti kako bismo na kraju dostigli psihosocijalni oporavak. Hvala. Hvala u istinu, a sada bih željela dati riječ gospođi Sandy Blanchett, direktorici uh, Dječjeg fonda UN-a. Sad pozdravljam uh, posjetitelje iz Italije koji rade na području uh, ljudskih prava. mogu Hvala. E, dakle, ja predstavljam e, Fond e, Ujedinjenih naroda za djecu koji je prisutan u cijelom svijetu. Ja bih htjela započeti sa jednim pitanjem za vas. Zapravo što vam je predstavljalo središte života kad ste bili dijete? Dakle, kome ste se obraćali sa bilo kakvim problemom? kada ste bili ozlijeđeni, kome ste se obraćali? najvjerojatnije svoje obitelji. Sva djeca imaju pravo na siguran dom i roditelje koje ih vole i štite. Kada se osjećaju nelagodno u vanjskom svijetu, trebaju se moći vratiti u svoj dom koji će ih štititi. I to je pravo koje je predviđeno i u Konvenciji o pravima djeteta koju su ratificirale sve zemlje, osim jedne. I to je pravo to je, koje je također ugrađeno i u ogroman korpus zakonodavstva u svijetu. Dakle, sada znamo i o tome smo čuli svjedočanstva da za preveliki broj djece dom nije sigurno utočište. O tome je teško prikupiti podatke jer je nasilje u obitelji jedan od eh, najprikrivenijih oblika kršenja ljudskih prava, ali znamo da stotine milijuna djece je na godišnjoj razini izloženo nasilju u obitelji i prema procjenama otprilike 300 milijuna djece u dobi od dvije do četiri godine, dakle vrlo male djece, je izloženo nasilju od strane skrbnika i to redovno i u čitavom svijetu 176 milijuna djece do dobi od pet godina žive sa majkama koje su žrtve nasilja među partnerima. Kao što smo rekli prije, rodno uvjetovano nasilje, nasilje nad ženama u domu je usko vezano također i za nasilje nad djecom. To naravno ima snažan učinak na živote djece. No, bez obzira na tradičan učinak e, pojedince i obitelji, to također podrazumijeva ogromne troškove i po društvo i po državne sustave. Ovdje želim istaknuti da je e, nasilje nad djecom i ženama pojava koja se ne ograničava samo na pojedine zemlje ili kontinente ili e, na etničku pripadnost ili socijalne ili vjerske skupine. To je dakle globalna pojava koja trožima sva društva. Kada je riječ o nasilju nad djecom, ponovit ću dio onoga što su rekle prethodne govornice. Istina je da to nasilje može izravno ili neizravno utjecati na djecu. Mala djeca koja su izložena obiteljskom nasilju proživljavaju toliki emotivan stres da to može nauditi njihovom e, fizičkom, emotivnom i društvenom razvoju. Njihov mozak je zapravo zahvaćen time, tako da e, se time može navoditi i njihom e, kognitivnom i e, osjetilnom rastu i to je nešto što se provlači kroz cijeli život, nije vremenski ograničeno. Također, nasilje utječe i na sposobnost učenja i učinak u školi. 40% djece koje su izložene nasilju imaju E, slabiju sposobnost čitanja od druge djece koja žive u normalnim obiteljima. Dakle, to znači da će kasnije u životu ta djeca imati također manje prilika za zapošljavanje, manju ekonomsku neovisnost i bit će dakle u većoj opasnosti od siromaštva. Također e, ta djeca i e, češće oboljevaju, imaju depresiju i imaju e, antisocijalne tendencije, što znači da ih to izaže iz rizikuje od rane trudoće i ponekad kriminalnog ponašanja. I to također um, umanjuje njihovu sposobnost empatije i sposobnost socijalizacije i stvaranja prijatelja ona djeca koja su izložena obitelju, e, e, e, nasilju u obitelji su nasilnici i također mogu biti uključeni u nasilje u školi. Dječaci i djevojčice mogu reagirati drugačije. Dakle, dječaci mogu to potisnuti i prema nekim studijama gotovo 50% djevojčica od 15 do 18 godina u čitavom svijetu smatraju da je partner e, zapravo ponekad e, osoba koja ima razloga premlatiti ženu. Za dječake to može značiti da su to štetni modeli koji onda ih navode da se sami tako ponašaju prema vlastitoj obitelji. Što možemo učiniti kako bismo riješili situaciju? Ja e, želim prenijeti taj osjećaj hitnosti jer ovdje govorimo o rodno o nasilju i nasilju u obitelji, ali to bismo možda trebali proglasiti globalnom ili europskom ili nacionalnom krizom. Naravno, najbolje je spriječiti, želimo izbjeći obiteljsko nasilje, jedno kada toga, do toga dođe, e, kao što smo čuli, da e, djeca jesu otporna i mogu to svladati, ali to može prozročiti i dalekosežne traume. Dakle, sprječavanje je najbolje i imamo kampanje podizanja svijesti koje mogu djelovati i one moraju biti dostupne svima kao i posebna edukacija za roditelje. Dakle, i to treba biti dostupno i muškarcima i ženama i djevojčicama i dječacima. Treba e, educirati ljude da je pogrešan bilo kakav oblik nasilja nad ženama ili nad djecom i također bilo kakva alternativa nasilju, jer vrlo često upoznajemo roditelje koji ne znaju što učiniti osim vikati ili e, pljuskati svoju djecu. I odrasle, i djecu treba upoznati s činjenicom da postoje pravne sankcije na teret počinitelja i zapravo razgovor s djecom e, može razbiti tu spiralu nasilja. Od e, rane mladosti e, djeca imaju pogrešnu sliku o međusobnim odnosima kada imaju takvu situaciju u obitelji i zbog toga je i ključna školska edukacija i odgoj. Dakle, postoje programi koji pomažu djeci da razviju pozitivna e, stajališta i vrijednosti i također vještine koje će im e, pomoći u nošenju s time. Također e, treba djelovati na razloge i na učinak od nasilja u obitelji na djecu i trebamo također otvoreno razgovarati o tom problemu. Dakle, nasilje u obitelji nije nešto što se događa na četiri zida. I to nije problem te obitelji, nego je to problem cijelog društva i o tome treba biti informirano cijelo društvo. Dakle, trebaju nam politike koje će donijeti vlade i promjena također u mentalitetu i u tradiciji. I sve dok šutimo o obiteljskom nasilju, ona će i dalje postojati. Trebamo se također pozabaviti i rodnim normama jer one podupiru takvo nasilje. Znamo da e, u velikoj mjeri to nasilje se odnosi na žene i djecu, tako da trebamo educirati socijalne radnike i druge pružatelje usluga poput medicinskog osoblja upravo o tome i djevojčice i dječaci, i muškarci i žene trebaju naučiti da bilo kakav oblik nasilja prema drugom ljudskom biću je e, neprihvatljiv bez obzira na rod ili dob. Djeca trebaju znati da nisu sama i o tome smo čuli o nekim svjedočanstvima, odnosno trebaju znati da postoje odrasli koji ih mogu i koji će ih zaštititi i to se e, odnosi na medicinsko osoblje, socijalne radnike, e, rodbinu i ponekad jednog od roditelja. E, ti roditelji odrasli trebaju imati sposobnost prepoznati potrebe e, djece i znakove obiteljskog nasilja i također trebaju znati uputiti djecu na odgovarajuće službe i to me dovodi do dostupnosti tih službi. Te službe moraju biti holističke i udovoljiti svim zahtjevima djece. Dakle, ne možemo jednostavno slati djecu od jedne službe do druge i ne možemo očekivati od djece ili od adolescenata da će sami poduzeti inicijativu i sami se obratiti nadležnim službama. Dakle, treba postojati jedna jedinstvena kontakt točka koja će popratiti onda djecu u cijelom postupku. I te se službe trebaju prilagoditi potrebama pojedinih pojedine djece, dakle one moraju biti fleksibilne i prilagođene potrebama. Također pozivamo zemlje na jačanje zakonodavnog okvira za zaštitu djece od bilo kakvih oblika nasilja i doista je šokantno da dan danas samo je se 60 zemalja usvojilo zakonodavstvo koje potpuno zabranjuje tjelesno kažnjavanje u domu, što znači da više od 600 milijuna djece od pet godina nema potpunu pravnu zaštitu i također još neke zemlje članice ne zabranjuju nasilje koje počinjaju roditelji. Dakle, ovaj problem obiteljskog nasilja šalje jasnu poruku da to nije privatno pitanje, da je to neprihvatljivo. Dakle, ne govorimo o, zatvaranju roditelja jer su ošamarili djecu. To mora biti jasno. Dakle, tim roditeljima treba pomoći i treba ih educirati da izbjegavaju takvo ponašanje. Ali recimo u Švedskoj se pokazalo da kada se kriminalizira nasilje u obitelji, onda postoji do, e, dolazi do promjene mentaliteta u društvu. Također pozivamo sve zemlje članice na ratifikaciju Istanbulske konvencije o e, nasilju nad ženama i o nasilju u obitelji. I na kraju ulaganje u podatke. Kao što sam prije rekla, ne raspolažemo dovoljnom količinom podataka zato jer se ovaj e, problem zadržava unutar četiri zida, ali moramo prikupiti podatke o ženama i djeci koje su žrte obiteljskog nasilja. E, neke zemlje uopće ne prikupljaju nikakve podatke, dakle ulaganje u podatke, što znači prikupljanje, analizu, e, širenje i korištenje je od ključne važnosti za praćenje napretka i e, pozivanje na odgovornost nacionalnih subjekata, također i članova međunarodne zajednice. ciljevi održivog razvoja, nadamo se da će u tome pomoći, jer se oni također bave nasiljem nad djecom u tri cilja. I e, tu se također ističe potreba za prikupljanjem podataka. Uvjereni smo da je zaštita djece od nasilja put ka mirnijem i inkluzivnijem društvu kao što je i predviđeno i u e, cilju broj 16. To će zahtijevati individualno i zajedničko djelovanje kako bismo ispravili ovu globalnu nepravdu. Hvala vam. Hvala lijepa. Gospođo Sandra da sada bih dala riječ gospodinu e, Pierre-Yves u pravnom savjetniku iz e, opće, e, opće delegacije za prava djeca iz Brisela. Hvala. Hvala gospođo predsjednice, dame i gospodo. Jako je važno što se danas mogu obraditi vama vezano uz ovu temu koja je jako važna za glavnog e, izaslanika za e, prava djece. To je znači upisana njegova akcija, je upisana u frankofoni belgijski pejzaž kad sam čuo temu, onda se to može ticati isto tako i e, zlostavljanje u javnom e, prostoru, isto tako obiteljsko nasilje, isto tako prisilni pobačaj i tako dalje. Ne mogu se E, usredotočiti na sve i ono što je važno je da se usredotočimo na nasilje u edukativne e, svrhe. To je skandalozno što danas još uvijek tome e, se utječemo. No, nakon toga si možemo postaviti pitanje da li to utječe isto tako i na obiteljsko nasilje, jer onda banaliziramo u tom smislu upotrebu sile znamo da kad je dijete svjedok, on je isto tako i žrtva nasilja. Neću uh, se vraćati na utjecaj obiteljskog nasilja uh, na djecu, no ja ću govoriti o određenim okviru. i uh, um, uh je potreban sigurni okvir i ono što je važno je da imamo i sve te rituale u okviru obitelji, ono što daje sigurnost djeci. A to sve naravno utječe i na stvaranje samog, e, same ličnosti djece. Ono što je važno je da, na primjer, e, roditelj koji je izložen nasilju, onda zapravo e, određene dijelove tog rodite, roditeljske dužnosti preseljava na samu djecu. To je na štetu samog djeteta i to sa moralnog, emocionalnog, psihičkog, fizičkog aspekta i tako dalje. E, opći zaslenik za prava djeteta je 2009. godine pokrenuo E, pluridisciplinarni e, e, znači pluridisciplinarno djelovanje vezano na tu temu, to je dovelo do organiziranja određenog kolokvija. Mi smo u tom smislu željeli osmisliti stvarne i konkretne praktične smjernice. Ono što je prvo je da se uopće prepozna obiteljsko nasilje Tu imamo prije svega tu karakteristiku e, dominacije. Drugo, trebamo procijeniti i razinu opasnosti. Koja je opasnost za djece? Što kako možemo onda to popratiti i u čijem interesu, da li je to u najvišem interesu djeteta ili u interesu majke koja je često e, žrtva ili u interesu obitelji. Te ta pitanja smo si u tom trenutku postavili. Imali smo znači preporuke 2010. godine, ali one su još uvijek akt, aktualne. Iz njega, njih možemo izvući ono što je važno, to je umreženje moramo imati rad u prvoj, u drugoj liniji i tako dalje. Trebamo vidjeti koje su misije svakoga i e, koji je mandat svakog čimbenika kako bismo mogli bolje surađivati. Znači u prvoj i drugoj liniji trebamo znači prepoznati određene sukobe interesa i vidjeti kako je najbolje djelovati u interesu djeteta. Moramo također i e, izvršiti edukaciju, posebno što se radi policajaca jer oni oni su ponekad ti koji interveniraju prvi. Kao što smo već rekli, moramo osmisliti komparativne e, studije, da, jer sakupljanje e, podataka nam e, omogućuje i osmišljavanje boljih javnih politika. Sad idem na to, kad govorimo o tome, onda govorimo o strategijama. Mi imamo znači strategiju nacionalni parm za borbu protiv svih vidova nasilja protiv e, zemalja. Ponekad je djelovanje na nacionalnoj, ponekad je na lokalnoj razini. E, što radimo? Imamo znači članak 12 konvencije o pravima e, djeteta govori o tome da se mora saslušati isto tako i riječ djeteta. Trebamo vidjeti kako djelovati u okviru javnih politika u najvišem interesu djetete. Da, ja e, e, e, E, na primjer interveniram pa onda onako autoritativno nekom kažem da znam što je najbolje za tebe e, naravno to nije prihvatljivo ono što je važno je saslušati također djeteta i ni u kojem slučaju u okviru javnih politika ne smijemo tako autoritativno djelovati što se tiče samog rješenja monitoring da što se tiče javnih politika tu imamo znači transporiranje načela vrijednosti javne obveze koje proizlaze iz ratofokacije na primjer javnih e, e, instrumenata kao konvencija iz Istambula. Tu imamo isto tako i belgijsku neki rakurs, imamo e, akcijski plan, no e, djelovanje prije svega uključuje edukacija, informiranje, senzibiliziranje, nakon toga kako provoditi istrake, kako zaštititi e, žrtve, a isto tako imamo i ideju da taj rodni aspekt uključimo u sve razine. Imamo tu snažnu E, preporuku i to u okviru politike azila i imigracije. A što se tiče 22, 23, 24 članaka konvencije o djetetu, govorimo znači o tim e, potrebama i e, savjetovanja te zaštite te također E, mjesta gdje možemo prihvatiti djecu. To mora biti prije svega e, mjesto gdje će profesionalci sa svim instrumentima edukativnim i tako dalje prihvatiti djecu, djecu i saslušati ih. To su sve procedure i mehanizmi koji su osmišljeni kako bismo konkretizirali i učinkovito primijenili to pravo. Drugo, imamo i e, to e, pretočeno u kazneni postupak. U Belgiji imamo znači Ministarstvo pravosuđa i tu smo već postavili pitanje nasilje E, u okviru obitelji imali smo reviziju i u toj reviziji strategija prije svega usmjerena na djecu, zapravo više usmjerena na djecu. Kako provesti um, tužbu u trenutku prijave samog nasilja i kako onda riješiti određene stvari, kako provesti zaštitu, kako osigurati prihvat, kako e, na primjer organizirati pravo na posjetu i tako dalje. Obiteljski sudac u različitim mjestima različito ga nazivamo, treba odlučiti da li dijete može biti u kontaktu sa ocem koji je počinitelj nasilja. Naravno, ta veza je jako važna. U tom smislu govorim o medijaciji. Nekad govorimo o obiteljskoj medijaciji, no ovdje možemo imati i dvostruku žrtvu i stvoriti situaciju gdje se onda ponovno e, vraća dijete u tu situacije i žrtve i nasilja. Naravno, ta veza je važna, ali e, dijete mora biti u srcu samog procesa. Možemo poduzeti neke privremene mjere, zaštitne mjere. Od 2012. godine e, javni tužitelj e, ima e, moć poduzeti sve mjere zaštite žrtava u okviru samog kućanstva i obitelji. Mi u Belgiji, posebno u Valoniji, imamo takozvane sigurne kuće za žene i za djecu. 15 ih ima, mislim da od 2019. E, ćemo ih imati 19 e, akreditiranih. E, zašto ponekad imamo e, praćenje koje je e, besplatno, ali isto tako u određenim slučajevima kad žena navodno e, znači djeluje na nezakonitih način, onda nema pristup određenim službama. Iako mi e, naravno smatramo da u takvim slučajevima nemamo nezakonito djelovanje, moramo imati službe koje će ponuditi i prikladnu pomoć i praćenje. Kao što smo rekli, dijete mora biti u središtu procesa, posebno što se tiče pravosudnih postupaka, tijekom saslušanja od strane suca. To je ono što smo rekli, u tom smislu trebamo uskladiti, isto tako reformirati obiteljsko pravo, vidjeti na koji način dijete može biti saslušano. Govori se o tome da u Belgiju u okviru e, prava dijete manje od 12 godina ne može biti saslušano od suca. Ako mm, imamo zahtjev za tim, onda se to može napraviti. A što se tiče javnih politika, imamo tako, također i monitoring, osmišljavanje i tako dalje. A sad imamo jedan drugi aspekt. Govorili smo i također o rodnom nasilju u okviru obitelji. A tu također postoji i e, pitanje identiteta roda i izražavanje roda. U tom smislu moramo poštivati slobodu izražavanja djeteta. U Belgiji e, u okviru op općeg izaslanstva za prava djeteta. Tim pitanjima se posebno bavimo. To može imati cijeli niz aspekata. E, imamo i izbor internata za e, muškarce, zapravo za dječake ili e, djevojčice na primjer borba protiv stereotipa u okviru slobodnih aktivnosti i e, neke aktivnosti sportske aktivnosti u dućanima i tako dalje svi ti mehanizmi će zapravo e, zatvoriti dijete u okvir ili zatvor svog roda Važno je da ako dijete osjeća da se, e, pripada drugom rodu od onoga kojim je dodijeljeno e, samim rođenjem, onda moramo dijete saslušati. I u okviru našeg djelovanja imali smo slučajeve djece koje e, koja onda nisu mogla sudjelovati u određenim aktivnostima jer su roditelji nametnuli aktivnost koja bi bila u skladu sa e, nametnutim rodom. A kad osmišljavamo pravni, pravosudni sustav, sve to mora biti uključeno, moramo senzibilizirati javnost, a također i djecu od najranije dobi. Govori se o afektivnim, emotivnim e, E, isto tako spolnim odnosima. Naravno, moramo imati na umu da je raznolikost u okviru Europske unije bogatstvo, što je načelo e, jednakosti prava. E, to je nešto što djeca moraju znati od najranije dobi. Isto tako moraju znati da edukativno nasilje nije prihvatljivo i da ni u kom slučaju ga se ne smije banalizirati u odnosima između muškaraca i žena. Hvala, gospodine Rose. Sada ću otvoriti raspravu. Riječima gospođa Garcia Perez. Hvala. U prvom redu želim naravno zahvaliti našim gostima na vrlo iscrpnim izlaganjima. Dužnost nam je bila organizirati ovakvu raspravu jer samo slušajući ova svjedočanstva o različitim događajima i onome što radi civilno društvo i što rade organizacije u društvu. Dakle, samo slušajući one koje rade na terenu, mi koji smo zakonodavci možemo donijeti obavještene odluke. Ja poznajem već više godina zakladu za žene i zahvaljujem gospođi Soletu na njenom izlaganju. I poznajem također njihove inicijative, naročito jednu inicijativu koja omogućuje rasvjetljavanje situacije. Dakle, daje konkretan izgled ovim situacijama. Sramotno je što žene bivaju ponekad i ubijene zbog toga što su žene, no iza tih ubijenih žena krije se jedna situacija na koju mi moramo reagirati kao državnici. Dakle, znamo i sami neke žrtve obiteljskog nasilja i zahvaljujući njima i e, zahvaljujući ovoj zakladi otvorili smo oči pred stvarnošću. Dakle, Zamislite da se preko noći nađete u situaciji u kojoj ne samo da ste izgubili kći ili e, suprugu, nego se morate brinuti o djeci ili unucima. Dakle, mi se stalno pozivamo na ravnopravnost spolova, ali zanemarujemo ovakve situacije, odnosno situacije onih koji su, da se tako izrazim, preživjeli. To govorim kako bih e, pokazala koliko mi je važna ovakva rasprava i razmjena gledišta. Mi koji sjedimo u europskim institucijama možemo pozvati i nacionalne vlade na djelovanje. Prošloga tjedna u Španjolskoj je na Kongresu zastupnika postignut dogovor o kraljevskom dekretu za e, dodjeljivanje mirovinskih prava E, djeci žena žrtava obiteljskog nasilja. Dakle, oni će primati e, od sada određenu mirovinu. Do sada to nije postojalo. Dakle, je li moguće da se pripadnici stradalih žena moraju također nositi sa potrebom da odgajaju djecu, a te i obitelji i sami se mogu naći u vrlo teškoj e, situaciji. Dakle, govorimo ovdje o jednom sustavu socijalne države koja će odgovoriti na ove potrebe i koja će osigurati ova prava djeci, dakle djevojčicama i dječacima koji su posredne žrtve nasilja u obitelji, jer kao što smo rekli, maloljetnici mogu biti žrtve takvog nasilja. Mi e, u Europskom parlamentu moramo izvršiti, europske, e, moramo izvršiti pritisak na nacionalne parlamente kako bi poduzeli mjere u tom smislu. Možemo također i pokrenuti europske inicijative. I u tom smislu su i sami govornici istaknuli i važnost znanstvenih studija. Treba e, proučiti način na koji se različite zemlje nose sa ovakvim problemima. Dakle, trebamo steći jasnu sliku načina na koji se odgovara na ovu situaciju. I primjeri iz jedne zemlje mogu biti vrlo korisno drugima. I ja bih htjela da iz ove rasprave proizađe jedan prijedlog europske studije koju će e, Europski parlament e, promicati. Također e, se nadam da će ova rasprava u odboru također e, se prenijeti i u vijećnicu parlamenta i također predvidjeti i usmena pitanja komisiji. Da, ovaj saziv završava, ali to bi bila vrlo zanimljiva inicijativa koju bismo mi mogli promaknuti. Dakle, zahtjevati jednu e, raspravu na e, parlamentarnoj sjednici o tome. Hvala svima koji ste ovdje uzeli riječ i koji obavljate ovako je važan posao i e, nadam se da ćemo uspjeti zajedno iznaći odgovore na ove problematike. Hvala sada riječima zastupnica Björk. Hvala lijepa. Zahvaljujem svim našim gostima. Čuli smo vrlo zanimljiva izlaganja. Ja bih htjela započeti sa jednim švedskim primjerom. Dakle, organizacije, stručnjaci, centri za prihvat žena, e, centri za zaštitu djece i druge organizacije koje se bave ovim pitanjima već odavno ponavljaju da su i djeca žrtve situacije u kojoj žena trpi nasilje od strane partnera. To nije ništa novo, o tome se mnogo pisalo i postoje razni dokumenti o tome i znam da je upoznata s time i kolegica iz Španjolske. No, u Švedskoj prije otprilike desetak godina imali smo slučaj u kojem je jedan roditelj, iako je bio osuđen e, zbog e, nasilja nad suprugom, e, je dobio dozvolu živjeti sa djetetom. Dakle, taj nasilni otac se brinuo za dijete. Naravno, to je kasnije riješeno. No, moramo ipak jasno i glasno reći da jedan otac nasilnik ne smije živjeti sa e, djetetom, sa sinom koje je svjedočilo tom nasilju. Djeca moraju živjeti daleko od nasilja i mora ih se zaštititi na ispravan način. Što odlučuju švedski sudovi? Na švedskim sudovima se vodi računa, naravno, o takvim situacijama. I kada e, sudac donosi odluku u ovakvim predmetima, Naravno da se nastoji osigurati djetetu normalan život, odnosno u sudskim presudama nastoji se zaštititi dijete, a i drugi roditelj. Dakle, trebamo se pobrinuti da takva praksa postane uobičajenom i to ne samo izmjenama i dopunama zakona, nego da se to preturi u uobičajenu sudsku praksu. Zatim, e, sve ono što je rečeno o tjelesnom kažnjavanju djece, pa mi smo u Švedskoj vrlo napredni kada je riječ o zabranjivanju nasilja nad djetetom. jesmo mm, napredni, dakle u Švedskoj, ali možda bismo i u parlamentu trebali poraditi na sličnim prijedlozima i za sve ostale zemlje članice. Hvala. E, hvala gospođa Veserili Bario. Hvala, mnogo hvala. Kao i druge kolegice, ja želim zahvaliti našim gostima na dolasku danas. Neranjivije osobe zaslužuju našu pažnju i naš se glas o ovim pitanjima mora čuti. Ja sam e, inače radila na direktivi iz ovog područja. Riječ je bila o direktivi o zaštiti i pružanju podrške žrtavam kaznenih dijela i jedan dio direktive se odnosi na zaštitu maloljetnika, a postoji još jedan dio koji se odnosi na e, rodno uvjetovano nasilje. Dakle, maloljetnici su bili prisutni u oba dijela, dakle imamo zaštitu maloljetnika kao e, žrtava nasilja, a također i dio koji se isključivo ticao maloljetnika. E, htjela sam čuti vaše mišljenje o radu na ovakvom zakonodavstvu. Mi u Europi se bavimo nizom e, tema, ostvarujemo napredak po pitanju industrije i poljoprivrede, ali u zakonodavstvu iz ovog e, područja teško je ostvariti napredak e, jer naravno primjenjuje se načelo subsidijarnosti i neke zemlje žele zadržati status quo, e, u drugim zemljama postoji kriminalizacija obiteljskog naselja i tako dalje, a u drugim zemljama pak se kaže da će se oni time pozabaviti sukladno predviđenim postupcima u njihovom zakonodavstvu. Dakle, htjela sam čuti što vi mislite o tome. Postoji li dostatno zakonodavstvo o tome. Ja smatram e, da europsko zakonodavstvo na ovom području nije dovoljno i da postoje razlike između zemalja. Imamo europski sustav za zaštitu žrtava koji međutim nije donio rezultate. To je jedan instrument koji je trebao naići na veliki odaziv e, i također je trebao zaštititi žene koje su žrtve nasilja. Dakle, te žene su mogle zatražiti preseljenje u drugu zemlju članicu zajedno s djecom. Govorilo se o stotinu tisuća zahtjeva udaljavanja od počinitelja nasilja. To su bile procjene, ali u stvarnosti upućeno je samo sedam takvih zahtjeva. Evo, mi nastojimo sada shvatiti što je tu pošlo po zlu i što nismo uzeli u obzir. Pravosuđe nije bilo informirano, niti je to bila policija, niti nevladine organizacije. Dakle, nitko nije znao za postojanje ovog instrumenta. Ja sam zato htjela upitati koji instrumenti postoje kojima je svrha poboljšati stanje žrtava nasilja i kada podnosite kaznenu prijavu, kako možete biti obavješteni o takvim instrumentima, jer djeca imaju snažne veze sa roditeljima i ako je možda riječ o lošim roditeljima ili roditeljima koji su loše postupali prema djeci. Dakle, kako dijete može svjedočiti na sudu? Koje su mjere zaštite predviđene za maloljetnike u takvim slučajevima? Hvala. Hvala. E, gospođa Kjenge, izvolite. Hvala. I ja želim zahvaliti našim govornicima na njihovim izlaganjima i na kvaliteti tih izlaganja. Pitanje kojim se bavimo danas, a to je zaštita maloljetnika je izuzetno važno i ja želim pozdraviti u jednoj svoje goste koji su upravo radi ovog saslušanja došli iz Italije. Riječ je o mladima koji se gotovo u potpunosti svi bave ljudskim pravima i također i zanima ih čuti ono što će biti danas rečeno i to će oni e, i uklopiti u svoj rad. Ovaj tjedan ovdje u parlamentu obilježavamo 70. obljetnicu povelje o ljudskim pravima, no čini mi se da prolazi vrijeme, a prava slabe u svim područjima. Dakle, trebamo osmisliti novu strategiju ne samo e, za civilno društvo, nego i za institucije. Dakle, novu komunikacijsku strategiju i novu strategiju koja će ljudima vratiti njihove snove i u središte povelje o ljudskim pravima postaviti pitanje prenosivosti ljudskih prava. To je jedan e, jedno načelo prema kojemu niti jedna osoba ne može putovati, a da pri tome ostavi svoja prava za sobom. Dakle, trebamo provoditi kampanje informiranja i educiranja i onih koji djeluju u ovom području, kao što ste i sami rekli. Dakle, svi <coughs> djelatnici civilnog društva trebaju biti upoznati sa svime, dakle, i sa zakonima, jer bez kulture prava čak i oni koji eh, rade u ovom sektoru ne shvaćaju o čemu je riječ. Dakle, trebamo poći od školskih klupa, ali isto tako i e, moramo omogućiti edukaciju edukatora. Dakle, treba nam i realističan pristup, a treba nam i prikupljanje podataka. I na tome sam se upravo htjela zadržati jer je jučer odbor Libe osvojio jednu važnu uredbu koja se tiče e, prikupljanja statističkih podataka na europskoj razini. Upravo ste govorili o tome, a ova uredba odnosi se na prikupljanje europskih statističkih statističkih podataka o migraciji i međunarodnoj zaštiti. Riječ je o zakonodavnom predmetu od izuzetne važnosti, ali e, njega spominjem jer nam nedostaje mnogo podataka, naročito o maloljetnicima. E, vrlo često maloljetnici se ne pojavljuju u ovim statističkim podacima, no zahvaljujući ovim izmenama zemlje članice će morati e, povećati učestalost prikupljanja podataka, a također i točnost podataka koje će podastirati komisije Eurostatu. Dakle, predvidjeli smo obvezu dostavljanja čitavog niza statističkih podataka o prisutnosti maloljetnika i to smo upravo htjeli uvrstiti u ovo izvješće i naročito podatke o maloljetnicima bez pratnje, njihovom prihvatu, jamstvima i zaštiti i načinima E, pravne zaštite na kojima imaju pravo. To su sve detalji, no ako oni nedostaju, onda ne možemo provoditi niti odgovarajuće politike. Vrlo često zaboravljamo i na sam identitet, na glas djeteta, jer mislimo da djelujemo za djecu, ali zapravo moramo djelovati sa djecom, dakle moramo poslušati njih i njihovo mišljenje. E, ja vam e, mnogo zahvaljujem na ovoj prilici da vam se obratim, jer smatram da moramo zauzeti holistički pristup e, u budućnosti, a ovo će nam omogućiti da damo učinkovit odgovor na ove probleme. Evo možda sam malo oduljila, ali e, samo sam htjela također e, i dati jedno svjedočanstvo. Naime, prije nekoliko godina ja sam naišla na jedan ovakav slučaj. Bila sam ministrica za integracije u Italiji i obratila mi se jedna žena stranog projekla, jer mnogo od onoga što e, ste rekli se teško odnosi na mješovite parove ili na obitelje iz inozemstva. I ta gospođa je bila baka jednog djeteta koje je prisustvovalo ubojstvu vlastite majke. Dakle, majka je bila strankinja, a otac je bio talijanski državljanin i e, dijete je bilo povjereno majci oca, a nije se razmišljalo o tome da se to dijete povjeri e, baki sa majčine strane koja je bila strankinja. Dakle, sud je automatski dao skrb djetetu e, očevoj majci koja je vodila to dijete u zatvor da posjeti oca koji je ubio majku i dijete je samo tome prisustvovalo. I kada mi se ta baka obratila i to mi se doista činilo absurdnim i mi smo našli jednu skupinu odvjetnika, jednu platformu odvjetnika i civilnog društva i to dijete nije govorilo, imalo je čitav niz psihičkih problema i e, nakon dvije godine to smo dijete uspjeli oduzeti obitelji oca i to dijete sada sretno živi sa, majkom e, sa majčinom majkom. Dakle, to dijete ponovno počelo govoriti i ponovno ide u školu. Upravo e, se sve to dogodilo zato jer e, ta baka nije uživala dovoljno zaštitu. Morali smo se obratiti posebnoj skupini advokata jer e, u slučajevima mješovitih obitelji teško da se vodi računa o situaciji u kojoj se nalazi taj dio obitelji koji je iz, iz inozemstva. Hvala lijepa sljedeći govornik. Htjela bih izraziti dobrodošlicu i zahvalnost e, našim gostima. Ova panorama koju su nam oni prikazali uistinu nešto vrlo tužno i trebamo biti svjesni toga dok se bavimo ovom istinu e, gorućom i hitnom temom e, koju se dosta i guralo negdje na periferiju. Želio bih pod, željela bih podržati ono što je rečeno u pogledu jedne opsežne studije koja bi se trebala provesti kada govorimo o žrtvama obiteljskog nasilja i najčešće se tu radi o ženama, o, o djeci, kćerima i sinovima. I isto tako e, postoje tu još neki dodatni elementi područja koje povezujemo s tom vrstom kaznenog dijela. Dakle, situacija u obitelji, gdje se stvara ta vrsta nasilja. Ali uistinu podržavam to da se treba provesti jedna takva studija, jer nemamo podatke koje možemo usporediti, na koje se možemo referirati, ukazati na različitu situaciju u pojedinim državama članicama. A nužno je da imamo tako nešto ako hoćemo napredovati unutar našeg zakonodavstva. Trebamo to činiti temeljem činjenica. I spomenute su i škole, dakle da ako se stvari ne odviraju dobro u obitelji, onda se trebamo pitati od kuda dolazi ta krivica. Imali smo situaciju u školama. Ako u školi stvari neke ne funkcioniraju, često se optužuju recimo učitelji za to. Često neki od tih problema koje postoje u školi su indikacija jedne situacije kod kuće. Tako da trebamo tu uspostaviti tu vezu i vidjeti kako se možemo pozabaviti tim problemom. Gdje on nastaje. I mislim da je isto tako vrlo važno za ove kampanje da imamo te nužne podatke na raspolaganju. Isto tako, dobre prakse i usvajanje dobrih praksi. Naravno, to je vrlo važno, moramo imati zakonodavni okvir e, i to vidimo u čitavom nizu različitih sfera. Postoje jednostavno dobre prakse koje moramo koristiti kako bi spostavili dobar okvir. I kad govorimo o tom kodeksu dobrih praksi, to je nešto što će uistinu biti potrebno s obzirom na e, pitanje e, žrtvi obiteljskog nasilja i nasilja temeljenog na spolu. A kada govorimo o Europskoj uniji, trebamo reći da tu treba koristiti i javna sredstva u tu svrhu. Nažalost, e, nemamo javnu politiku koja je tu potrebna, dakle, mislim da onda i mi tu trebamo odigrati jednu ulogu u smislu da to poguramo. Dobar dan svima. Kao prvo mi je žao što nisam mogla biti ovdje jer sam morala biti negdje drugdje na glasanju, ovo je vrlo važna tema i meni je vrlo važna pa mi je žao što sam zakasnila ono što je najvažnije pitanje, je to psihološko nasilje ili je to vrsta nasilja gdje djeca naravno strašno pate, teško je to identificirati, e, abstraktne naravi, pa mislim da je vrlo važno da se upravo na to jako fokusiramo, dakle psihološko nasilje ponekad čitamo stvari koje nam se čine potpuno nadrealne. Čitala sam o djevojčici čiji je otac osuđen jer ju je zlostavljao, a sud je naložio da taj otac ima pravo na posjećivanje te djevojčice bez ikakve pratnje. Mislim, to je potpuno suludo Rečeno je da je to zbog toga što se majka preselila nekamo drugdje i iz praktičnih razloga, čisto iz logističkih razloga su mogli se te posjete odvijati bez ikakve pratnje. Dakle, jasno je da sudac mora funkcionirati unutar određenog okvira logike, mislim, e, mora se surađivati i s roditeljima i socijalnim radnicima i nevladinim organizacijama kako ne bi završili s takvim nekakvim surrealnim rješenjima. Možda bi nam mogli nešto reći o obrazovanju, o izobrazbi, što se tu odvija? Tu govorim o izobrazbi ljudi koji rade na sudovima, ljudima koji općenito rade u pravnom okviru. Jesu li oni uopće svjesni stvari? Hvala lijepa. Sada evo posljednjih deset minuta i dajemo riječ opet našim stručnjakinjama, ali maksimalno imate dvije minute na raspolaganju jer moramo točno završiti u 12.30. Po dvije minute, molim vas. Ne mislim da je španjolski pravni sustav lošiji nego drugi sustav Europe, ali postoje situacije koje su uistinu potpuno neprihvatljive. Tu postoji određena zbrka u pogledu e, toga što su prava djece i sustav e, zaštite u pogledu nasilja koje se temelji na e, rodu i spolu. Postoji obligacija da države član, obveza, prostite, da države članice učine sve što mogu kako bi se zaštitila djeca. Ali praksa je jedna, ono što je propisano je drugo. I, dolazi do absurdnih situacija e, koje slijede nakon e, odluka suda i odluke sude su ponekad potpuno absurdne. Stoga je jako važno da postoji nužna izobrazba za ljude koji rade u pravnom sustavu i koji rade na sudovima. E, direktiva iz 2012. je dobra Međutim, ne predviđa neke posebne usluge koje bi se trebale e, pružiti mladim ljudima. I isto tako bih vam mogla dati tisuće primjera slučajeva. Prije dva mjeseca dvoje djece je ubijeno u Castellonu. To je jedna španjolska provincija. I to se odvilo nakon što su majka i otac već bili upozoravani od strane nadležnih lokalnih tijela i oni su bili svjesni problema koje postoji i da postoji obiteljsko naselje, međutim te dvije djevojčice su nastradale, u ovom slučaju ih je ubila majka. Dakle, te vrste situacija, nažalost, e, nisu rijetke. To je nešto što se gotovo svakodnevno e, ponavlja kad govorimo o onim slučajevima da e, očevi smiju posjećivati djecu, očevi koji su počinili kazneno djelo. Dakle, nije nam potrebno samo zakonodavstvo, već moraju nadležna tijela biti svjesna svih posljedica onoga što čine. Hvala lijepa. Jedna od najboljih stvari koje se danas dogodilo je da smo e, porazgovarali o ovom pitanju, potaknuli ga i ono što je rekla zastupnica iz Švedske. Moraju se udružiti udruge koje se bave tim pitanjima i moramo zajedno surađivati e, kako ne bi nekako nametali prava odraslih e, na djecu, odnosno prema djeci. Trebamo biti svjesni, dakle, utjecaja obiteljskog nasilja na djecu, ali kad govorimo o sudovima, čisto situacija ovisi o tome tko je sudac i tko sudi. A što se tiče izobrazbe i treninga, upravo i idući tjedan, odnosno početkom prosinca ću ja vršiti izobrazbu e, kod nas kada govorimo o utjecaju obiteljskog nasilja na e, djecu i kao netko tko radi na sučilištu ja poučavam studente tome. Ali još više toga treba učiniti. Evo, mislim da sam rekla dovoljno. Hvala lijepa. Referirat ću se na par točaka. Kada govorimo o zakonodavstvu, mi znamo da neke zemlje u Europi nisu usvojile zabranu tjelesnog kažnjavanja u obitelji. Nemam sad listu ovako u glavi, ali ako vam je to potrebno možemo se time pozabaviti i uistinu bih se molila sve države članice da ratificiraju Istanbulsku konvenciju. Ako postoji mogućnost, Europska unija bi to trebala učiniti. Trebali bi ratificirati konvenciju o pravima djece kao preuzimanje jedne eh, obveze da će se brinuti o toj temi. Nije dovoljno usvojiti zakonodavstvo. Ja sam čitav niz godina radila u Rumunjskoj, gdje je recimo Rumunjska zabranila tjelesno kažnjavanje djece, ali to ne znači da se to provodi. Dakle, nije bitno samo ono što je na papiru. Ali postoji ta odgovornost e, države. Dakle, kada govorimo o ljudskim pravima, postoji obveza da zaštitite prava djece, recimo u ovom slučaju. Studija bi uistinu bila nešto dobrodošlo, to je odlična ideja. I važno je da u svim podacima koje prikupljamo, svim uslugama koje pružamo, da ne zaboravimo najranjivije skupine. Djeca su nekoliko puta spomenuta, a i unuci. E, sad, da li ta djeca imaju pravni status ili ne, nije bitno. Bitno je da je dijete dijete. Svaka zemlja u Europi ima obvezu poštivati i zaštititi prava djece koje žive na njihovim teritorijima. Dakle, konvencija je tu jasna. Ne smije postojati nikakva diskriminacija i razlikovanje između djece ovisno o njihovom porijeklu. To je načelo koje moramo primijeniti u Europi. Zakonodavstvo bi trebalo osigurati da djeca imaju pristup odličnim uslugama i da se to uzme u obzir ta ideja da povežemo alociranje sredstava iz Evropske unije e, sa projektima vezane uz nasilje. Dakle, trenutni okvir nije zadovoljavajući jer e, moramo se pomnije pozabaviti pravima djece. Dakle, moramo osigurati da su ona uistinu zaštićena. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa, izvolite. Hvala. Mnogo toga je rečeno da jasno da bi to bilo korisno komparativna studija, koordinacija, umreženje. Sve to je jako važno u okviru Europske unije i Vijeća Europa vode se iste studije, provode se iste studije, nemamo razmjenu mišljenja. Da, gospođa zastupnica je rekla kultura prava. Da, tu kulturu je nešto što podcrtavam. Sve je to međusobno povezano i prije svega moramo staviti u prvi plan kulturu prava. Kad sam E, ja animirao određene sastanke s djecom, govorio sam e, o demokratskim načelima, pravima i tako dalje. Oni su govorili da djeca imaju pravo na to i to. E, oni su u svakom slučaju u stanju identificirati koje su njihova prava. Da, moramo shvatiti i djeca moraju shvatiti da ih njihova prava prate. To je jako važno u školovanju, no i u cijelo e, životnom školovanju u okviru obitelji i tako dalje. Moramo prije svega demokratizirati ljudska prava u okviru školovanja, a koja metoda bi se trebala za to e, primijeniti. Znači prije svega takozvana animacija kroz didaktičke, ludičke mje, e, znači instrumente, kroz igru moramo inovirati u tom smislu. E, moramo e, osmisliti nove alate. Kako? Ne u okviru suhoparnog školskog okvira, nego možda kroz aplikacije, sve to mora biti zabavno za djecu i tu moramo osigurati da se djeca interesiraju za svoja prava, a u tom smislu ovaj pojam kulture prava je izuzetno važan. Kao što sam rekao, često ne interioriziramo te norme, te standarde. Ako to nije slučaj, onda ne možemo ništa dalje poduzimati. U tom smislu moramo raditi prije svega na toj kulturi prava. Još jednom ponavljam, hvala. Uh, hvala lijepa, zahvaljujem svim našim govornicima i mislim da je ovo saslušanje i ova rasprava bilo vrlo bitno za nas kao političare, kao zastupnike, ali isto tako da je to važno za naše današnje posjetitelje iz Španjolske i iz Italije. Hvala vam lijepa i moramo zajedno surađivati na tome kako bismo stvarili dobre rezultate i zaštitili našu djecu. Mislim da je tu potrebno puno više poduzeti. Hvala vam lijepa. Naš sljedeći sastanak 27. studenog od 9 e, sati. Radimo cijeli dan i zahvaljujem našim prevoditeljima, tajništvu